Äh, die präsidentin! Äh, dame i gospodo nastavljamo s radom. zapisnik s jučerašnje sjednice usvojeni tekstovi su vam na raspolaganju imali primjedbi nema. Zapisnik se smatra usvojenim.